Good Dobar dan svima, ispričavam se što kasnimo nekoliko trenutaka. Ali eto, zapeo sam u prometu. U svakom slučaju prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. objavljen je revidirani nego e, box kutija za pregovore prošlog petka i dodatna razmjena mišljenja je dodana na dnevni red o čemu će se razgovarati zajedno kao e, i na temu o vlastitim resursima. Ako nitko nema ništa protiv, možemo usvojiti dnevni red. Drugo, najave predsjednika, koordinatorove, e, to odluke koordinatora, možete ih naći u materijalima. Ako nema prigovora, to usvajamo. Prvo glasanje danas traje između 15.45, je li to tako? Je, tako je, od 15.45 do 17, a drugi krug glasovanja je sutra od 10 do 11 i 30. Svi će glasati putem aplikacije iVote. Prevoditelje imamo za francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, poljski i portugalski i hrvatski. Hvala. treća točka. Izmjena odluke o mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Dajem gospodinu Herbstu riječ na nekoliko minuta, a nakon toga svatko može e, govoriti jednu i pol minutu, a zaključnu napomenu će ponovno imati gospodin Herbst, izvjestitelj. Izvolite gospodine Herbst, hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ovo je jako važno i ključno pitanje. Pa ovim prijedlogom je, je komisija pokazala da je naučila prave lekcije iz ove krize, no ne radi se samo o ovoj krizi, nego o jednom mehanizmu koji će nam u budućnosti omogućiti e, višu razinu evropske solidarnosti. Ovaj prijedlog se temelji na istoj pravnoj osnovi kao do sada. Radi se o prekograničnim katastrofama gdje želimo moći poduzeti evropske mjere. U proteklih nekoliko mjeseci su države članice nisu baš bile dorasle zadatku. Jasno je da zemlje članice igraju posebnu ulogu i regije e, u svjetlu načela subsidijarnosti no, eh, kao što rekao, Europska unija se nije baš pokazala dorasla zadatku. I to se može dogoditi u drugim situacijama i krizama. Ovaj mehanizam obuhvaća sve zemlje članice kao i Ujedinjeno kraljevstvo i, i Island i zemlje Zapadnog Balkana. E, mi ćemo ovdje usvojiti jedno mišljenje ja sam napisao deset amandmana, odnose se na detalje. Rok istječe, nažalost, već prek sutra, rok za podnošenje amandmana i ovo će se staviti na glasovanje u rujnu. Znači, prvo, područje primjene. Prvo, jasno je da smo mi e, da mi ovdje nemamo ništa, niti u višegodišnjem financijskom okviru, niti Next Generation EU. Ali pogledamo li pregovaračko stajalište vijeća u ovom području, nema mnogo toga pozitivnog. E, oni su izdvojili 2 milijarde eura za ovo. 1,3 milijarde eura bi se uzelo iz kategorije 5 i u tom području se i želi podavljati proračun ili višegodišnji financijski okvir. U prilogu prvom imamo pripreme i odgovor na krize. To je jedna tu se precizira opseg i tu je i ograničenje neizravnog upravljanja. Europski porezni obveznici e, će morati i, plaćati za ovo. I samo ako se pokaže da postoji dodana vrijednost, e, neizravnom upravljanjem, neizravnim upravljanjem će to biti moguće. Inače će se ovim upravljati na razini Europske unije. I tu treba isto Ured Europskog javnog tužitelja igrati važnu ulogu. Spomenuo bih nešto što je važno i vjerujem da ćemo se moći govoriti. Ta Evropska unija mora postati vidljivija u ovom smislu. Pogledamo li ovu krizu bolesti COVID-19, se pokazalo da su drugi akteri e, djelovali spretnije i bolje. Moramo znači povećati vidljivost Europske unije i, to vrijedi i na ovom području. To vrijedi i prije svega za proaktivnu javnu komunikaciju. Hvala vam. Hvala lijepa. A sada izvjestitelji u sjeni. Najprije SID, gospođa Gualmini, izvolite. Hvala. Hvala izvjestitelju na odrađenom poslu. Postoje pozitivni aspekti njegovog izvješća s kojima se u potpunosti slažemo. Recimo, pozitivan je amandman mogućnost da se Uniju koristi e, da se unijinu infrastrukturu koristi, poput Galilea u hitnim slučajevima. Isto vrijedi i za medicinsku opremu i za izravno upravljanje, što je nešto uz što treba osigurati i dodatnu liniju upravljanja. No postoje i neke teškoće. Ne slažemo se sa trećim amandmanom, ne slažemo se sa otkazivanjem za koji se izvjestitelj odlučio. Trebalo bi raditi na fleksibilnosti financijskih resursa u tri stupa. Prevenciji, civilnoj zaštiti i ostalim dijelovima. Ne želimo jedan rigidan sustav, već fleksibilan i učinkovit sustav sa parametrima koji su fleksibilni i koji obuhvaćaju sve stupove na kojima počiva ciklus upravljanja katastrofama. Dakle, pozdravili bismo neke izmjene i amandmane koji se tiču regija i koji se tiču izvanrednog posla odrađenog u trećem sektoru od strane volontera po državama članicama. Treba ojačati i twininge i razmjenu primjera najbolje prakse u europskim zemljama. Nadam se da ćemo dodatno moći razgovarati o izvješću. Hvala. Hvala vama, gospođo Arno Drinju. Izvolite. Ja se slažem s ovim što je rečeno. Pozdravljam ovo izvješće. Smatram da je vrlo korisno. U ovom prijedlogu komisija ukida tri stupa prevenciju, pripremu i reakciju, što je nešto što nepovoljno utječe na fleksibilnost. Zato se slažem sa onim što je zastupnica prije mene rekla. Podržavam ono što predlaže komisija. Trebalo bi imati drugačiji sustav koji je fleksibilniji i u kojemu nemamo tri različita stupa. Želim naglasiti procjenu rizika i edukaciju o sprječavanju kriznih situacija. Sada imamo neka iskustva. Imamo iskustva sa krizom COVID-19 i mehanizmom za prilagodbu. Mislim da je u ovom trenutku važno veći naglasak staviti na prevenciju. Sve u svemu, izvješće smatram pozitivnim, trebalo bi raditi i dalje na tomu kako bi Europska unija mogla biti snažnija. Hvala lijepa. Hvala vama. A sada gospođa Laporte. Hvala gospodine predsjedniče, dragi kolege. Radi se o mehanizmu Unije za civilnu zaštitu i rescue e, što se tiče prevencije i pripreme za katastrofe. Kad govorimo o pandemiji bolesti COVID-19, zahvaljujući ovom mehanizmu više od 75 e, tisuća e, građana Europske unije su imali mogućnost repatriacije u Europu. No, s druge strane, što, smo e, što se tiče medicinske opreme, tu smo kasnili. Kad govorimo o ovom mehanizmu, ono što je izuzetno važno da ga revidiramo kako bismo se bolje pripremili za budućnost. Mi se slažemo u potpunosti sa prijedlogom pojednostavljenja proračunske baze i fleksibilnosti. Izuzetno je važno da imamo i provjeru kvalitete e, medicinske opreme. Takav nadzor i takva kontrola je potrebna prije svega što će se u okviru sljedećeg VFO-a proračun za ovaj mehanizam utrostručiti. Kad komisija predlaže da isto tako raspodijeli kapacitete izvan Europske unije, mi e, smatramo tu da se taj mehanizam mora prije svega primjenjivati na teritoriju članica Europske unije. Hvala lijepa. A sada gospodin Lager, zeleni. Hvala izvjestitelju na dobrom izvješću. Tu su mnoge pouke sažete, a najveća je pouka da treba raditi na većoj otpornosti društva. Jednako tako, ako ne razmatramo samo kovidsku krizu, već i humanitarnu krizu, onda možemo vidjeti da su alati iz izvješća korisni. Izdvojit ću ovdje tri stvari koje zaslužuju poseban naglasak, a to su sljedeće. Veća količina sredstava koja je nužna kako bismo mogli rješavati ovakve krize. Drugo što treba istaknuti je transparentnost. novac i sredstva koja je trebalo proslijediti prema grčkim otocima vrlo se teško moglo tamo uputiti i zato je transparentnost nužna. I treća stvar koju izdvajam je uloga ureda javnog tužitelja. Sve se mora trošiti na jedan način koji je sljediv i odgovoran i mislim da ćete to podržati. Sve u svemu sam sa izvješćem zadovoljan i hvala. Hvala vama. A sada dajem riječ su izvijestite. Mislim da nitko nema ništa protiv. Ovako, sljedeći su izvjestitelj poručuje da želi podržati pametna ulaganja, združivanje sredstava i povećanu učinkovitost na te načine u nacionalnim proračunima država, e, državama članicama. Pojednostavljenja su dobrodošla, ali ta proračunska pojednostavljenja ne smiju biti na uštrb adekvatnih kontrola i odgovornosti. Slažemo se s većinom onome, onoga što je izvjestitelj poručio, ali ćemo predložiti i amandmane za dodatna poboljšanja. Ne znam je li tu prisutan netko iz guja bilo online ili ovdje. Ako ne, možemo zaključiti treću točku dnevnog reda i krenuti na četvrtu. Može? U redu. Četvrta točka tiče se programa djelovanja Unije u području zdravlja. Povlačenje iz snage uredbe 282 iz 2014. godine, to je takozvani program EU for Health. Najprije izvjestitelj na četiri minute, nakon čega slijede izvjestitelji u, u sjeni na minutu i pol. Gospodin Stefanuta, izvolite. Ja ću govoriti o programu EU for Health. To je nešto što su desetljećima svi očekivali, ako ne i duže. Želim eh, čestitati E, povjerenici koja je e, odlučila na tome e, raditi. Manjak rasprave i konferencije o budućnosti Europe dovodi do toga da u ovom trenutku ne možemo učiniti sve što bismo željeli. Pritom bih istaknuo sljedeće. Moji su mi pomoćnici napisali divan govor Martin Luther King je rekao da su proračuni dokumenti koji se tiču morala, ne samo novca. I zato je bitno da EU ima zdravstveni program. Ovo je divan dio mog govora, a sada ide ciničniji i manje lijep dio. Moja prva primjedba tiče se količine iz e, sredstava i izvora tih sredstava. Pravna služba vijeća prije tjedan dana izdala je mišljenje, a tajništvo nam je to ljubazno proslijedilo. Na tome im hvala. U tom izvješću piše da sve što dolazi iz programa NGU, Next Generation Europe, treba trošiti na intervencije vezane uz COVID, a ne ostalo. To znači da svi ti divni ciljevi ne mogu biti financirani jer 90% programa dobiva sredstva iz Next Generation Europe. Dakle, kada na prvi pogled vidim sve ovo, a to sam rekao i gospođi Kirijakides prošli tjedan na plenarnoj sjednici, tada je rekla da će se rješenje naći, da je svjesna okolnosti i tako dalje, ali u međuvremenu ništa se nije dogodilo, tako da ja nemam izbora nego pozvati na sredstva iz VFO-a, a ne iz New Generation Europe. Drugi problem koji se vidi na prvi pogled zbog toga što se sve treba financirati iz NGO-a je sljedeći u prve tri godine od 21. do 24. treba utrošiti većinu sredstava iz NGU-a. Što nekim državama članicama možda i nije problem, ali moje je pitanje što ćemo onda sa ostatkom razdoblja od 2014. E, do 2017. Kako ćemo tada moći nastaviti financiranje? Prema izvjestitelju, jedino što se moglo sada učiniti je da se više okrenemo prema sredstvima iz VFO-a, a manje iz Next Generation Europe. Mislim da je to prijedlog koji će izvjestitelji sjeni također podržati. Što se tiče samog prijedloga općenito, radi se o nadležnosti odbora ENVI, ali komisijin je prijedlog da u prijedlogu predvidi aktivnosti, program djelovanja i linije za financiranje, a trebalo bi učiniti i veću ulogu u dijelu izrade delegiranih akata. Treća stvar koja je važna su e, pitanja provedbe. Mi smo tu osmislili neke amandmane o uporabi sredstava. Komisija govori o e, podijeljenom upravljanju zajedno sa agencijama za određene programe. Mislim da je to dobra ideja, ali u ovom trenutku bismo voljeli da veći naglasak bude na provedbi, verifikaciji i kontrolama. Ako se ne varam, 15. je rok za amandmane. Glasovanje je predviđeno za 29. kolovoz. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Stefanuta. Gospodin Kristofuro, izvolite. Hvala lijepa. Želim čestitati izvjestitelju na izvrsno odrađenom poslu. Jednako tako želim se pridružiti onim primjedbama koje ste iznijeli. Slažemo se i na istoj smo valnoj duljini. Svi mi želimo okvir unutar EU-a za COVID-19. EU for Health je program koji ne bi trebao ostati samo na razini plana za suzbijanje COVID-19. Zato se i slažemo s komisijom. Predsjednica je rekla da je bitno spašavati živote i ne uzmicati pred izazovima. Ništa nas neće zaustaviti i Euro, Europska unija mora imati snažan okvir za zdravlje koji se odnosi na sve zemlje članice. Bez takvog funkcionalnog okvira nećemo se moći suprotstaviti opasnim opsežnim krizama i spriječiti krize ne samo COVID-19, već i one povezane sa rakom i drugim opasnim bolestima koje odnose ljudske živote. Treba nam zajednički zdravstveni sustav koji je jedinstven i ostvaruje ciljeve snažna EU, moguća je samo uz snažan zdravstveni sustav. Gospođa Kides je ovdje iznijela vizionarski plan za zdravstvo koji zaslužuje podršku sviju. No, kako je rekao izvjestitelj, a kako su govorili i neki drugi kolege zastupnici, treba nešto učiniti ako želimo postići ovaj zajednički cilj. A to je zdravstveni sustav koji stvara snažnu, zdravu EU ljudi koji mogu djelovati. Thank you so uh, Hvala u na ovoj prezentaciji. Ovo mišljenje je izuzetno važno. Mora nam biti jasno da se moramo usredotočiti na ono što su podcrtali prethodni govornici. Radi se o programu koji treba biti održiv na dugi rok, a ne samo plan. U tom smislu moramo imati adekvatne resurse do dijeljenja tom programu kako bi on bio funkcionalan. S druge strane moramo osigurati kako bismo smislili potrebne mjere za postizanje potrebnih sinergija i dodatnih mjera u suradnji sa drugim programima i agencijama. Moramo također osigurati da to daje podršku državama članicama kroz tehničku pomoć. To je izuzetno važno tu e, moramo imati adekvatnu geografsku pokrivenost. U izvješću imamo nekoliko ideja o politici susjedstva kao otvorenom programu. Govorimo o ciljevima, ali i o financiranju Digitalizacija također i od ideji koji naš klub podržava da ovaj program može također djelovati na različitim područjima i baviti se različitim bolestima istovremeno ne može, ne smije to biti program koji će imati samo jedan cilj. Komisija mora jasno reći što želi postići. Kad mi postavljamo pitanje što se tiče e, PILOG projekata, one nam odgovaraju da je sve u EU for Health projektu i u tom smislu moramo to dobro analizirati, moramo imati snažno stalište vezano uz to. Hvala, hvala gospodine Andreson. Prije svega zahvaljujemo izvjestitelju. Mi podržavamo ovaj program za javno zdravlje. Smatramo da se moramo usredotočiti na sljedeće elemente snažno javno zdravstvo i sustav povezan s tim i to u svrhu toga da svi u Europskoj uniji imaju pristup zdravlju i zdravstvenom sustavu. Moramo smanjiti nejednakosti na području zdravlja s kojima se suočavamo u Europi. Države su različito pogođene zato što su sustavi različiti, zdravstveni sustavi su različiti i mnogi imaju različite pristupe zdravlju u državama članicama. To je u svakom slučaju pokazano kroz ovu krizu bolesti COVID-19. Moramo osigurati da taj pristup bude jedan u svim državama članicama. Moramo raspraviti to na europskoj razini u okviru europskog semestra. Bilo bi dobro da imamo preporuku vezano uz smanjenje troškova u zdravstvenom sustavu, onako kako je to bilo prije deset godina prilikom prethodne gospodarske krize. Jako je važno da imamo pozitivnu perspektivu. A s druge strane, što se tiče koordinacije javne nabave, to je važan aspekt moramo biti otporni što se tiče zdravlja i Također nam je važno da ojačamo zdravstvene sustave, a također moramo imati snažne agencije koje će djelovati na tom području. U raspravi o VFO-u moramo također zagovarati snažne agencije na području gdje one mogu napraviti razliku, pozitivnu razliku jako je važno da idemo u smjeru takvog razvoja. Hvala. Vidim da gospođa Laport iz IDEA želi uzeti riječ. Prije svega, da, ju nismo zaboravili. Da, Gospodin Andersen je podsjetio na mene. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na ovoj prezentaciji. Što se tiče ovog programa, ide u dobrom smjeru. Tu imamo više od 10 milijardi posvećenih sredstava. E, zdravstvo je bio siromašni rođak u ekonomiji i u tom smislu moramo e, napredoviti. Moramo napredovati i u istraživanju na području raka. Podržavamo također i jačanje suradnje i koordinacije između različitih zdravstvenih sustava u državama članicama. što se tiče mandata agencija, i nadležnosti agencije. Tu se govori o e, investicijama od 70 milijuna za infrastrukture. Što se tiče cijelog, e, cijele omotnice, to je minimum. Moramo osigurati prije svega dodatnu vrijednost ovog programa. Hvala. Hvala. Ja sada uzimam riječ e, kao izvjestitelju u sjeni. Ugovori Europske unije su jasni. EU na području zdravstva treba nadopuniti nacionalne politike i uloga Europske unije je koordinacija i pomoć nacionalnim politikama na tom području. U istinu, ECR može smatrati da poboljšanje specijaliziranih e, agencija, na primjer EME e ili Europskog centra za prevenciju bolesti je nešto što treba biti uzeto u obzir. No, ono što bi bilo važno za nas je da se ograničimo na sadašnju podjelu nadležnosti. U tom smislu ćemo predložiti neke amandmane. Ne znam da li gospodin Stefanuta želi zaključiti. Evo, vraćam se na to budući da sam zaboravio to pitati tijekom prethodnih točaka. E, znači, e, želite zaključiti, a nakon toga se vraćam na e, gospodina Herbsta. Želio bih prije svega čuti što ima komisija za reći. Gospodin Riel je ovdje. Izvolite, imate riječ. Hvala u istinu. Zahvaljujemo izvjestitelju na podršku ovom prijedlogu te većini izvjestitelja koji kad su govorili su podržali ovu inicijativu. Ali kad govorimo o temama u raspravi, najvažnija je bez sumnje bila izvor financiranja. U kojoj mjeri to treba dolaziti iz instrumenta EU sljedeće mm, generacije ili iz VFO-a. Ja neću e, sada komentirati, tu je dala svoj prijedlog i smatra da je prikladan. Kad govorimo o e, zemljopisnoj ravnoteži izabranih projekata, to je također e, nešto čime su se pozabavili amandmani. Trebamo reći da uistinu e, prijedlog pokriva cijelu EU, a cilj je da svi zdravstveni sustavi diljem EU-a budu otporniji i snažniji. Cilj je da se analiziraju manjkavosti i jazovi i vidjeti gdje oni postoje, u kojim državama i njihovim zdravstvenim sustavima. I na takav način pokrijemo i dođemo do te geografske ravnoteže. Imali smo i komentare izvjestitelja jačanja decentraliziranih agencija na ovom području. Što se tiče izvještavanja, onako kako to izvjestitelj e, predlaže. Komisija ne bi željela da se sad ponovno stvori novi sustav izvješćivanja. Mi imamo e, transparentno izvješćivanje u radnom dokumentu 5, znači tu imamo jasna pravila vezano uz to i mi smatramo da to pruža dovoljno informacija o E, znači vanjskim i e, unutarnjim namjenskim prihodima. U tom smislu ne bismo željeli da se doda još jedna razina izvještavanja koja bi bila pridružena ovom programu. Hvala. Hvala. Gospodine Stefanuta, želite li zaključiti? Da, u istinu. Prije svega, odgovorit ću na pitanja izvjestitelja u sjeni. Znam da sljedeći tjedan počinju praznici, no možda bismo već sljedeći tjedan mogli imati sastanak izvjestitelja u sjeni, jer ako ne, onda imamo jedinu priliku da to napravimo krajem kolovoza. Ja sam šokiran odgovorom komisije, budući da ova razlika između NGE i e, VFO-a, to je nešto što vidim kao veliki problem. Ja ne bih želio da ovaj program, zdravstveni program, bude još jedan dodatni, na primjer, mehanizam Unije za civilnu zaštitu, nego zbilja trebamo iskraditi snažan dugoročni program. uloga našeg parlamenta je nadzorna. Mi imamo demokratski nadzor u svojim rukama i što se tiče izvještavanja vidjet ćemo kako ćemo se pozabaviti tom temom. Gospodine Herbst, zaboravio sam vam e, dati riječ na kraju prethodne točke. Želite li sada nešto reći? Da nema problema, vrlo kratko. Mislim da svi razmišljamo na sličan način. Vidimo gdje će biti potreban kompromis, a što se tiče sljedivosti, odgovornosti i fleksibilnosti ne smiju biti na suprotnim e, stranama i mislim da ćemo postići kompromis na kraju. Hvala. Sad idem na petu točku dnevnog reda, React EU i COVID-19. Imali smo inicijalni plan, ali nešto je izmijenjeno. Gospodin Ressler, izvjestitelj, nije ovdje prisutan i gospodin Fernandez će ga zamijeniti. E, Guardia Zabal, gospođa Guardia Zabal je bila izvjestiteljica u Sjeni i ona ne može biti prisutna. Koliko znamo, nitko ju neće zamijeniti. A što se tiče gospođe Laporte, želi li ona uzeti riječ ili ne, nismo dobili nikakvu poruku u tom smislu. Molim vas da nam kažete želite li uzeti riječ ili ne kako bismo vas onda stavili na popis. A kad govorimo o Gueu, gospodin Papadimulis će govoriti u ime Guea. Sada dajem riječ gospodinu Fernandešu koji će nam e, predstaviti ovo izvješće. Četiri minute imate riječ. Hvala. Govorim u ime izvjestitelja Karla Resslera. On se ispričava, no danas ne može biti s nama. u okviru odbora regi znamo da će ovaj program biti financiran u okviru i e, znači plana za oporavak i sljedećeg VFO-a. Tu imamo dva e, važna prijedloga koji se nadovezuju na prethodne prijedloge što se tiče znači e, ovog programa CRII, znači e, odgovor na krizu e, koronavirusa, inicijative povezane s tim. Ono što je izuzetno važno da osiguramo dodatne e, sredstva iz strukturnih fondova kako bi države članice koje su najteže bile pogođene mogle imati i koristi ovog financiranja. Moramo paziti na koji način su sredstva raspodijeljena. I u tom smislu regionalni e, fond i socijalni fond tu ne smijemo imati ograničenja. Gospodin Dresler bi želio podcrtati amandmane koje se tiču uredbe o općim odredbama te govori o tome da parlament e, mora dati konkretne sugestije za poboljšanje. In on predlaže nekoliko amandmana kako bi se povećala fleksibilnost za država članica kako bi se sredstva mogla koristiti onkraj 2022. godine do 2024. godine. Drugi amandmani odražavaju potrebu za brzom provedbom programa te smanjenjem e, tereta, administrativnog tereta za države članice. Ovo mišljenje treba e, e, isto tako istaknuti i jačanje, potrebu za jačanjem kvalitetnog izvještavanja o provedbi te utjecaju alokacije sredstava. Znači imamo fleksibilnost, ali ono što je važno je odgovornost. Mi tražimo da se novac troši na ispravan način. To je izuzetno važno budući da će e, omotnice za države članice dolaziti iz vanjskih namjenskih e, sredstava prihoda. Znači, tu imamo isto tako i zahtjev države članice, država članica od 15% do 2022. godine. Taj EU e je tehnički povezan sa uredbom CMO i važno je da komisija odredi utjecaj mjera te da se to uključi u buduću politiku planiranja kohezijske politike. Hvala. Sada gospođa Armo, izvjestiteljica u Sjeni. Izvolite. React EU je vjerojatno najbrži instrument EU-a za podršku radnim mjestima i zapošljavanju. Jako je važno u tom smislu da EU bude jako fleksibilna u davanju pomoći, da pojednostavi administrativne procedure. Komisija mora biti brza u davanju odobravanja za trošenje. Izvanredno je to što će dio ovog projekta React EU biti već raspoloživ i ove godine 50%. Iznos koji će biti e, namijenjen ove godine u tom smislu će i biti potrošen djelomično ove godine. Jako je važno da se to sve skupa provodi na nacionalnoj razini, a ne na regionalnoj razini. E, e, moramo u tom smislu ipak imati na umu da regionalne e, vlasti znaju, imaju bolje uvite u potrebe na terenu. Ako se ova odluka o nacionalnoj razini završi, onda ja zagovaram suradnju između nacionalne i regionalne razine kako bismo imali najbolji učenak ovih sredstava. Ne smijemo ni u kojem slučaju e, dopustiti politizaciju e, dodjeljivanja sredstava iz fondova. Kohezijski fond bi isto tako i najlazio e, nailazio na veće odobravanje i dobivao veće ocjene svojeg djelovanja kada bi bio u potpunosti oslobođen korupcije. Kako bismo imali politiku kohezije koja bi bila učinkovita, u tom smislu moramo dati i e, izvrs dovoljne ovlasti EPO-a. Moramo proširiti jurisdikciju e, jer u ovom trenutku imamo četiri države koje nisu pod jurisdikcijom Europskog javnog tužitelja. Hvala. Gospođa Laporte, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Tu imamo e, proračun od 58 milijardi eura i tu imamo cilj ublažavanja krize bolesti COVID-19 na regionalnoj i nacionalnoj razini i to za najpotrebitije. Europska unija mora igrati važnu ulogu u ovoj krizi bez presedana kroz financiranje tehničkog viška te rješavanje problema nesolventnosti poduzeća, e, tim mjerama će se doprinijeti rješavanju, a naravno i mjerama na području zdravstvenog sustava. A kad govorimo o raspodjeli sredstava između država članica, tekst kaže da e, relativna, relativni prosperitet država članica i utjecaj krize će biti kriterij za određivanje alokacije sredstava. Može li nam komisija reći koji su to kriteriji za raspodjelu i Isto tako, zašto nisu uzeli u obzir nacionalne planove što se tiče upravljanja krizom kao jedan od kriterija za dodjelu sredstava? Hvala. Monika Vana. Hvala, gospođa Monika Vana. Thank you, Mr. Chair. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Hvala vama, gospodine Fernandez. Pa ovo je situacija bez presedana ova kriza, socijalna i gospodarska kriza. Moramo brzo djelovati na razini Europske unije, ali potrebna su nam također održiva rješenja i ciljena rješenja i moramo produžiti trajanje fleksibilnosti, pa je zato nama zelenima važno naglasiti e, privremeni karakter ovog programa. Mi nismo za to da se produži fleksibilnost, e, mjera za fleksibilnost, i nakon 2022. što predlaže izvjestitelj. Mi se želimo vratiti e, redovnim propisima e, čim prije kako bismo osigurali najviše standarde, poštivanje najviših standarda na ovom području. Što se tiče e, mjere za okoliš, za zaštitu okoliša i borbe protiv prijevara i tako dalje. Prijedlog komisije u ovom pogledu ne sadrži naznake da se namjerava krenuti prema novom gospodarskom modelu ili modelu s znatno manjim razinama emisija ugljičnog dioksida. E, to je problematično jer, jer e, bi se ovakvim pristupom moglo potkopati standard Europskog parlamenta koje mi imamo za regionalnu politiku. Zato će zeleni podnijeti više amandmana do 15. srpnja, do isteka roka, kako bismo osigurali kvalitetu ulaganja u okviru React EU. E, želimo da, da se 40% obvezno odvoji za okoliš i da se ne smije ulagati u fosilna goriva, na primjer, podnijet ćemo amandmane e, kako bi se pružili pažnju, poklonili pažnju socijalnim aspektima krize, želimo ojačati javne usluge, socijalno uključivanje, ravnopravnost, nediskriminaciju i za kraj Predlažemo da zemlje članice provedu bar jednu evaluaciju u vezi korištenja ovih dodatnih resursa do 2023. kako bi procijenili učinkovitost, djelotvornost i uključivost e, i aspekte ravnopravnosti. Hvala vam, e, gospođe Đonča, izvolite. Gospodin. Hvala vama, gospodine predsjedavajući, da e, pozdravljamo ovaj prijedlog. 55 milijardi dodatnih sredstava. Smatramo da je ovo jako dobar prijedlog i taj novac bi se trebao iskoristiti čim prije. E, jer se naše gospodarstva počinju oporavljati od krize e, one, su u fazi oporavka i zato moramo iskoristiti novac brzo i učinkovito kako bismo učinili naše gospodarstva otpornijima i kako bi se oporavila. E, kriteriji raspodjele su naravno jako bitni. Mm, BDP se razlikuje e, od države članice do države članice i, i e, razina zapošljavanja također znači da su nam potrebni određeni kriteriji po kojima bismo se mogli ravnat pri raspodjeli sredstava. No, ECR podržava ovaj prijedlog. Hvala vam. Hvala. E, gospodine Fernandez, a ne, gospodin Papa Dimulis će prvo dobiti riječ. Izvolite.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 Please, we... Do you hear me now? Yes, we can hear you now. Okay. Thank you. E, ευχαριστώ τον κύριο Φερνάνδες. Dobro, hvala vam. Hvala gospodinu Fernandešu. Hvala vam što ste nam prenijeli stajalište izvjestitelja. Prijedlog eh, komisije mm, React EU je vrlo važan. Tu se radi o velikim, relativno velikim iznosima i važno je da se taj novac upotrijebi u situaciji gdje je nezaposlenost e, visoka, e, da se sredstva mogu upotrijebiti na fleksibilan način i važno je da se otvori mogućnost predfinanciranja određenih programa kako bi se učinkovitost e, osigurala. Važno je također da Europski parlament može igrati svoju ulogu kad se radi o provedbi programa i e, kad se radi o kriterijima raspodjele sredstava kako bi se ova sredstva mogla isplatiti ili dati regijama i, i, i sektorima e, koji su najpotrebitiji. I zato parlament mora imati jaku ulogu i to se tiče i nadzora programa React EU. Do 2024. će se proširiti mogućnost korištenja sredstava kako bi se kako bi se mogla iskoristiti kako bi se moglo iskoristiti više sredstava. I mi ćemo također podnijeti amandmane. E, hvala vama, gospodin Fernandez e, za kraj. Hvala vam gospodine predsjedavajući, Biću kratak. E, e, izvjestitelj se zahvaljuje na iznesenim komentarima i sugestijama i uzet će te iste u obzir. Hvala vam. Uh, Hvala vama. Nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu. E, Otvorit ćemo glasovanje, no prije nego što otvorimo glasovanje će izvjestitelji moći e, predstaviti dotične predmete. E, Fond e, za solidarnost Evropske unije. No idemo, nastavljamo sa točkom sedmom. Politika upravljanja nekretninama Evropske unije. Tu su ELA i ESOF Gospođa Keller, izvolite, vi imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Govorit ću francuski. Dvije točke vezano uz našu politiku zgrada. Prvo, radi se o Europskom tijelu za rad. I mi u ovom trenutku imamo projekt za Bratislavu, za sjedište ELE. U Briselu u ovom trenutku imamo u e, e, prostorima komisije privremeno sjedište ovog tijela. Za devet godina imamo prijedlog najma e, slovačke vlade i znači prijedlog je 500 eura za e, metar kvadratni. Tu imamo iznos od 35 milijuna eura za 20 godina polovicu plaća slovačka vlada. E, tu imamo jednu točku e, žalba Europskog parlamenta je uložena pri Europskom sudu kako bi se e, ukinula odluka vijeća koji je jednostrano odlučio da se Ela e, nastani i da njezino sjedište bude u Bratislavi a e, Europski parlament nije bio tu konzultiran. U svakom slučaju tu nije sadržajni problem, nego način na koji je odluka donesena. Rizik da sjedište se treba premjestiti je mali, no imamo ipak neke neizvjesnosti što se tiče ove e, žalbe i u okviru ELE imamo klauzulu koja se tiče odlaska države članice. Tekst e, je predložen u odluci, taj tekst je sljedeći. Ono što se želi E, dopustiti ovom odlukom je da se dopusti Eli da odgovori na svoje nadležnosti koje e, su e, navedene u uredbi. Mogu reći sljedeće izuzetno važno da se europsko tijelo simbolički nastani u Slovačkoj, u Bratislavoj. Bratislavi to bi bilo europsko tijelo. A što se tiče žalbe pri e, Europskom sudu, tu e, trebamo dati pozitivnu odredbu i pozitivno mišljenje. A sada Bazoš. Kad je Simon Vej poslala predsjednica Europskog parlamenta prije 40 godina, zatražila je od parlamenta da kupi ovu simboličku građevinu. To je tada bilo i napravljeno, nakon toga je kupljen i dodatni teren i dodatne zgrade su izgrađene. Bazoš je jedna mala, jako mala općina, ne znam da li ju znate ili ne, ona je poznata samo zbog Jean Monea. I tu imamo projekt izgradnje prostorija E, gdje bismo onda mogli organizirati konferencije i susrete. 3,2 milijuna eura je prijedlog ispod praga potvrđivanja, no nakon evaluacije imali smo reviziju tog e, iznosa 3,8 milijuna eura. U tom smislu smo zatražili ubrzanu proceduru. Zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni smo gledali cijeli niz tehničkih aspekata projekata, to su razumni aspekti povezani s okolišem i taj dio što se tiče okoliša i objašnjava zašto je trošak projekta e, povećan. Ja vas e, tu pozivam da potvrdite trošak za ovu rehabilitaciju, obnovu. Radi se o prostorijama i o zgradi koja je e, u Pariškoj regiji. Kad Europa traži svoje temelje, revalorizaciju svojih temelja, onda zbilja moramo paziti da pazimo i na simboličke prostore gdje je stvarana Europska unija. I assume that, uh, as usual in these files, the eventual questions or remarks by the shadows have been answered. Uh... Dobro, um, vjerujem da su smo sad čuli sve izvjestitelje u sjeni, znači sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Točka 8, nju ćemo razmatrati e, zajedno s točkom 9. 8 e, se radi o vlastitim sredstvima i 9 se radi o, razmatranju pregovaračke kutije Šale Mišela. Ta dva pitanja su tjesno povezana. Pregovarački tim e, parlamenta je već počeo analizirati prijedlog predsjednika vijeća Šarla Mišela e, o višegodišnjem financijskom okviru e, Fondu za oporavak e, i vlastitim sredstvima i što se tiče veličine instrumenta za oporavak, to je dobra, no, no što se tiče vlastitih sredstava i višegodišnjeg financijskog okvira, ti prijedlozi nisu tako dobri. Mm, program Obzor Europa, Erasmus+, e, Digitalna Europa, migracije. Prema tim područjima su napravljeni rezovi, što nije dobro jer dugoročni ciljevi nisu nestali pojavom e, bolesti COVID-19 i, i, i ti ciljevi se ne smiju žrtvovati e, samo zbog kratkoročnog oporavka i što se tiče mjera na prihodovnoj strani ne odgovaraju našim očekivanjima. Predsjednik Michel želi zadržati e, zastarili sustav e, popusta rabata i umjesto da se i odgađa se e, formiranje vlastitih izvora za kasnije Parlament će podržati novu uredbu za oporavak samo ako bude zadovoljan cijelim paketom o e, vlastitim sredstvima, višegodišnjem financijskom okviru i fond za oporavak. Na svim tim područjima mora se zadovoljiti očekivanja e, građana. Daću sad riječ pregovaračima, tri minute svaki, E, osim gospodin Fernandes i gospođa Haje, oni će dobiti e, pet minuta svaki jer će oni također e, predstaviti nacrt mišljenja o vlastitim sredstvima. No, počet ćemo sa izvjestiteljima za višegodišnji financijski okvir i prvo ću dati riječ gospodinu Olbrihtu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Pa, bit ću kratak E, imali smo nekoliko sastanaka, pregovarački tim i sad čekamo e, sastanak Europskog vijeća. E, no, na temelju prijedloga Šarla Mišela i zahvaljujući tajništvu ovog odbora smo sad dosta dobro upoznati sa posljedicama ili da, ovog prijedloga. Predsjednik Europskog vijeća predlaže da se smanji višegodišnji financijski okvir i to jako i da se to smanjenje da se to kompenzira mm, ovim fondom New Generation. E, to se tiče nekih područja koja su nama jako važna, obzor 2020. i, i, i novi program, ali to se vidi i u takozvanom border fundu, no i tu se rade rezovi, čak u odnosu na prijedlog komisije iz svibnja, znači u odnosu na najnoviji prijedlog. Ima više rezova, E, prijedlog Šarla Michela je da se to sad e, kompenzira ovim New Generation fondom kao sustavom React EU 50 milijardi ili novi novac Invest EU ili novi novaca Obzor e, no, novac taj fond New Generation se ne odnosi na cijelo razdoblje od sedam godina, nego samo e, na razdoblje od tri godine. E, komisija je predložila četiri godine, no vijeće predlaže tri godine. Znači, da bi tu imali četiri godine gdje bi imali manje sredstava, no su sredstva za obaveze to bi bio neki sustav M plus 3 recimo, ali imamo proračunsko razdoblje je 7 godina. Ako mi imamo M plus 3 za koheziju, onda će se novac iskoristiti 27, 28, 29 i 30 što predstavlja e, znatnu promjenu. Znači, smanjuje se višegodišnji financijski okvir za neke evropske politike, što se kompenzira ovim fondom. Drugi element koji je nama jako važan je je da se vijeću da je druga uloga, mijenja se uloga vijeća. U novom prijedlogu Šarla Mišela vidimo da vijeće želi imati izvršne ovlasti što se tiče e, programa za oporavak i otpornost. I oni žele odobravati nacionalne programe za oporavak, što mijenja cijeli program, u biti cijeli paket. E, nas se ovdje potpuno zaobilazi. To je zakonodavni aspekt ovog paketa i vijeće će odlučivati ne samo na početku, nego također e, želi sudjelovati e, u svojim odlukama tijekom cijelog postupka. I ima tu više elemenata koji još nisu odlučeni. Izvjestitelji za pojedine sektore će danas dobiti sve potrebne informacije e, kako prijedlog Šarla Mišela utječe na njihovo područje, na, na, na njihove uredbe. Još, još nismo dobili informaciju o takozvanom rješenju s mostom što bi izmijenilo višegodišnji financijski okvir sa 2014 do 20 ovih poznatih 11,5 milijardi. Zanima nas kako će to vijeće izvesti. Nadalje nam je važno da e, u prijedlogu Šarla Mišela nema pregleda revizije u poluvremenu nakon pola programskog razdoblja, jer to je, to, iznenađujuće, jer ako imamo ovaj fond s rokom od s trajanjem od tri godine, New Generation, onda to mijenja mnogo toga na stvari. Uvjeti za povlačenje sredstava iz fonda za oporavak i otpornost, Europski semestar, digitalna e, agenda, zeleni plan e, i, rasprava o, o ulozi vladavine prava. Nova uredba nju će udopunjivati godišnja rasprava u vijeću. No, to je dosta nejasno u biti. Mm, evo, znači mi izvjestitelji se pripremamo sad. Mi ćemo iznijeti naše primjedbe e, Šarlu Mišelu sutra na sastanku kontaktne skupine. I evo, pogledajte brojke pa ćete vidjeti kako to izgleda. Thank Hvala gospodine Olbricht. Gospođa Markes. Hvala lijepa. Neću ponavljati ono što su kolege i kolegice već prije mene iznijeli. Slažem se sa suizvjestiteljem i samo bih dodala nekoliko dodatnih napomena. Prvo, nova podjela pregovaračkog eh, paketa gospodina Mišela i program vezan uz suodlučivanje. Bit će održan sastanak sa svim su izvjestiteljima. I morat ćemo proći kroz novu pregovaračku kutiju i dijelove koji nisu povezani sa suodlučivanjem. Radi se o dijelovima koji jasno govore o nadležnostima parlamenta. Drugo o čemu treba razgovarati je i VFO. Ja sam o tome već nekoliko puta u ranijim prilikama govorila. Imamo dakle godine unutar VFO-a. Prvu godinu, drugu godinu, treću i tako dalje. U novoj e, u novom sustavu imamo smanjeno razdoblje i manje kompenzacija. U novom prijedlogu imamo mnogo manje nego u prethodnim prijedlozima. Zbog toga se nama nameće važno pitanje kako povećati sredstva u VFO i kako zatražiti srednjeročnu kontrolu, odnosno reviziju. razlog za nju je promjena u strategiji financiranja EU-a u srednjem roku. Prema članku 4.1 može se revidirati vlastita sredstva, ali ako želimo srednjeročnu reviziju, to treba izrijekom zatražiti. U toj fazi će parlament i razgovarati o različitim izvorima za vlastita sredstva. Ako ćemo na razini um, BNP-a određivati VFO, onda se o tome treba očitovati u srednjem roku. Četvrta stvar koju treba reći ima veze sa prijedlogom o oporavku i otpornosti. U tom dijelu Charles Michel donekle objašnjava prijedlog komisije gospodarski i socijalni plan putem e, postupka komitologije i putem rada EXO-a. Sve to treba na vijeću odobriti i uzeti u obzir rad odbora. Najveći naglasak je stavljen na sastanak vijeća ECOFIN kao što je ranije već rečeno, pred nama je sada ovaj prijedlog. Imamo četiri dana na raspolaganju za internu raspravu, a još dosta toga treba učiniti. Hvala lijepa. Gospodine Fernandez, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Sada imamo izgovor Fonda za oporavak kako bi se smanjio VFOO i kako bi se smanjile ovlasti Europskog parlamenta. Želimo da zbog demokracije i transparentnosti budemo uključeni u osmišljavanje plana za oporavak fonda za oporavak. Ne možemo mijenjati dugoročne programe i ne možemo smanjivati iznos VFO-a. Na primjer, Invest EU 2021-2027. Tu su nam potrebna ulaganja. Što prijedlog e, Šala Mišela kaže, tu Invest imamo e, taj program do 2023. godine. Tu imamo koncentraciju sredstava, ali tom programu su potrebna sredstva i nakon rješavanja pitanja bolesti COVID-19. Ne znam da li tu imamo kršenje vladavine prava kada vijeće želi biti istovremeno izvršna i zakonodavna vlast, oduzeti neke ovlasti komisiji, a sada žele čak i usvajati nacionalne programe. Ja smatram da je to nešto što u svakom slučaju šteti i ugrožava vladavinu prava i demokraciju. Rekli smo da ne možemo smanjiti iznos za VFO moraju se plaćati kamate u okviru fonda za oporavak, te tu imamo i to pitanja amortizacije. Budući da želimo taj plan za oporavak, moramo revidirati izvore vlastitih sredstava. Bez te revizije neće postojati fond za oporavak oni koji ne žele revidirati vlastita sredstva, izvore vlastitih sredstava, to znači da oni jednostavno ne žele učinkovati fond za oporavak. Moramo stvoriti nova vlastita sredstva. U prijedlogu Šarla Mišela imamo porez na plastiku. Imamo jednu drugu pozitivnu stvar, takozvani plan, gdje se traži od komisije da napravi prijedlog za e, oporezivanje u svjetlu mehanizma e, za pravedne emisije. No, ono što je izuzetno važno je da tu imamo obvezujuću odluku, a da imamo također i dodatne, dodatna vlastita sredstva u odnosu na one odluke koje smo već imali u okviru parlamenta. Želim zahvaliti Valeriji i svima drugima na e, komentarima. U ovo izvješće stavljamo ono što je već bilo rečeno i također uzimamo u obzir ono što su kolege iz različitih političkih klubova i izvjestitelji u sjeni rekli želimo naravno ukidanje rabata kompenzacija, no Charles Michel to nastavlja. Želimo također i više transparentnosti. Želimo da sredstva iz novih e, izvora vlastitih sredstava e, budu usmjerena za amortizaciju minimalno kamata fonda za oporavak. Oni koji nisu plaćali, moramo ih prisiliti da plaćaju i zbog toga imamo ovo pitanje vlastitih sredstava na e, stolu. To ide i u e, cilju naših e, želja, znači osnaživanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Hvala. Hvala sad gospođa Aje. Izvolite. Dobar dan svima. Zahvaljujem Emanuelu na prezentaciji našeg izvješća. Nakon prezentacije nego kutije Charles Michela, ja bih željela reći da su prijedlozi puno precizniji nego ona, ono što je rekla komisija krajem svibnja odredila. No, u ovom trenutku mogu reći da ipak to nije dovoljno precizno, imamo vrlo hipotetski vokabular kad govorimo o vlastitim sredstvima. U tom smislu jako je važno da se sjetimo prijedloga Šarla Mišela što se tiče vlastitih sredstava, znači carine, tu imamo 15%, što se tiče poreza na e, plastiku, tu imamo ovaj horizont 2021. godine i mehanizam za korekciju. Komisija u okviru nego kutije predlaže dva zakonodavna akta u prvih šest mjeseci 2021. godine. Što se tiče e, poreza e, cilj je digitalizacije. Tu imamo također ovaj sustav EDS revidirani. Unija isto tako u okviru vfo će na zahtjev e, Charles raditi e, na osmišljavanju prihoda iz vlastitih e, prijedloga nakon 2021. godine. Tu se govori o tome da će rabati bili, e, biti i dalje zadržani za Dansku, Njemačku, Nizozemsku, Švedsku i Austriju, a svi znaju što Europski parlament misli kad govorimo o rabatima. Dakle, imamo tu revidirani prijedlog što se tiče vlastitih sredstava. Komisija je to predložila i mi smo to uzimali u obzir kad smo smišljavali svoj izvještaj e, zajedno sa Jose Emanuelom. Hvala na suradnju u svakom slučaju u tom svjetlu. A kad govorimo o obvezujućem instrumentu, zakonodavno obvezujućem e, instrumentu, to je izuzetno važno. Znači imamo u tom smislu listu novih vlastitih sredstava, onako kako e, je parlament e, to odredio, plastika, EPS i tako dalje. Znači, to je stajalište parlamenta i to e, je stajalište koje je osvojeno snažnom većinom. Mi smatlamo da nova vlastita sredstva o kojima se neće dovoljno razgovarati je tema koja onda se koja isto tako izlaže riziku eh, europske temelje i vrijednosti. Kad govorimo o eh, porezu GAFA i tako dalje, možete li nam reći o modalitetima primjene komisije? kako bismo znači e, dostigli 1,2 milijarde prihoda godišnje. A kad govorimo o oecd u možete li vam reći kakva je njihova linija Drugo, kad govorimo o vlastitim sredstvima nakon 2021. godine, ova kutija za pregovaranje nego boks nije e, dovoljno precizna, niti nije zadovoljavajuća. To u tom smislu e, nemamo odgovor na zahtjeve parlamenta. Ka što se tiče vraćanja novca, imamo E, znači isto tako i ideju e, koju je osmislio parlament, a komisija u svojem prijedlogu to preuzela. No, tu, tu također imamo i neka razoračarenja u odnosu na ono što je predložio Charles e, Michel. Kad govorimo, znači, stalni plafon od 1,5%, znači gornja razina, E, isto tako nadzor parlamenta i tako dalje. To je ono što smo mi dodali u izvješće. A znači kad govorimo o zakonski obvezujućim e, mjerama vezano uz vlastita sredstva, to je nešto što u svakom slučaju e, mora se uzeti u obzir. Ovaj novi prijedlog ni u kojem slučaju nije zadovoljavajući. Jako je važno da imamo produženje ovog roka on kraj 2022. godine jer uključivanje sredstava do 2022. godine ni u kojem slučaju nije zadovoljavajuće. Gospodin Andersen, izvolite. Yes, thank you. Hvala. Mislim da je ovo čemu sada svjedočimo to da e, Michel predlaže neprihvatljive rezove u proračunu kako bi to neki podržali u svrhu financiranja oporavka. Ali to nama nije prihvatljivo, to ćemo vrlo jasno izricati. Europski parlament neće prihvatiti VFO na ovaj način kakvim ga sada predlaže Charles Michel. Jednako tako, nećemo imati više nakon sastanka Europskog vijeća. Ja se bojim da će rezovi biti čak i veći od onoga što predlaže Charles Michel. Mi bismo trebali konkretno raditi na nekim programima i na njih staviti naglasak to je rekao i izvjestitelj. I danas poslje podne na tome treba raditi. Važno je vrlo konkretno govoriti i pripremiti se za razdoblje nakon sastanka Europskog vijeća. Uz to treba ponovno razgovarati i o uvjetovanosti čini se da je napravljen korak u pravom smjeru jer se predlaže 30% za klimu. Parlament traži 30 plus 10, a zeleni žele čak i više za klimu. Treba osigurati da programi budu odobreni i elementi prihvaćeni kako bi se barem nešto postiglo. Na primjer, određene vrste projekata ne smiju biti uopće financirane iz proračunskih sredstava, fosilna goriva, fosilni projekti i sl. jer je to nešto što se izravno kosi sa pariškim sporazumom. Nadalje imamo i vladavinu prava koju treba e, čuvati. Ne želimo omogućiti Viktoru Orbanu ili sličnima da gaze prava, a da i dalje dobivaju e, financijska sredstva za svoje programe. Moramo i u tom smislu biti decidirani i boriti se za mehanizme očuvanja vladavine prava. Eto, zbog svega toga Šal Mišelova rješenja nama u parlamentu nisu prihvatljiva. Uz to moramo razmišljati i o nadzoru parlamenta Nadzor treba biti demokratski i transparentan jer se time vijeće ne bavi. Naravno da vijeće ima svoju aktivnu ulogu koju će odigrati, ali demokratska kontrola nad radom Europskog parlamenta znači da se na tome radi uz djelomičnu kontrolu i nad radom Europskog vijeća. Moramo imati demokratske strukture na oba mjesta i u vijeću i u Europskom parlamentu. Inače nam ništa neće biti prihvatljivo. U svakom slučaju, veselim se tom sastanku na vrhu, nadam se da će do dogovora doći i da ćemo moći nastaviti raditi. Veselim se suradnji sa svima vama. Hvala. Mm, Hvala, a sada izvjestitelji u sjeni za vlastita, vlastite resurse. Gospođa Gualmini, SID. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja pozdravljam napredak koji su ostvarila dva izvjestitelja. Hvala Jose Manuelu i hvala Valeriji. Ja sam na prošlom ograničenom sastanku i inzistirala na tome da se napravi popis o vlastitim novim sredstvima i sada imamo taj jedan paket, imamo one tradicionalne izvore vlastitih sredstava na koje smo navikli, to su klasični porezi i slično ali imamo i vlastita sredstva oko kojih se dogovarao parlament, ETS, digitalni porez i sl. Ipak postoje neka kritična mjesta na koja ću se sada osvrnuti. Kao prvo, izvjestitelj predlaže da kod angažiranja novih vlastitih sredstava to činimo samo i isključivo za novi plan oporavka. Samo ako bude viška u proračunu EU-a. Mi u SID-u mislimo da nam trebaju nova vlastita sredstva kako bismo promijenili fiskalnu politiku EU-a i kako bismo imali prave europske vlastite financije, a ne na temelju nacionalnog BNP-a. Isto e, ta BND-a. Isto tako, što se tiče novih vlastitih sredstava koja se trebaju trošiti u svrhu oporavka, s time se slažemo, ali mislimo da treba promijeniti cijelu paradigmu fiskalne politike EU-a. Druga stvar, izvjestitelji su izbrisali upućivanje na maksimalna ograničenja vezana uz vlastita sredstva. U tom smislu tražim neka objašnjenja jer je došlo do zbunjivanja. Zbunili smo se glede pragova ili maksimalnih granica za VFO i za vlastita sredstva. Treće, što se tiče rabata dobro je to da se u izvješću traži phase-out period koji treba odrediti i postaviti Europska komisija. Mi bismo to još dodatno naglasili. I zatim imamo kao četvrtom stopa zadržavanja carina. Bilo je predloženo između 20 i 10%, a mi bismo željeli to u potpunosti ukinuti. To je naše stajalište. Sve u svemu ovo jest vrlo kvalitetno izvješće. A ako budemo mogli natjerati velike kompanije i dosadašnje neplatiše da plate. To će biti velik eh, napredak. Dobro, hvala vam. Eh, samo molim sve ostale govornike da poštuju vrijeme koje im je dodijeljeno, jer eh, na ovaj način nećemo moći imati spontana javljanja za riječ. Dobar dan. Nadam se da je veza u redu, jer zbilja je loša internet veza ovdje gdje jesam. Zahvaljujem izvjestiteljima koji su obavili zbilja kompletan posao. Ja smatram da trebamo promisliti o različitim aspektima. Vi ste preuzeli ovaj prijedlog e, parlamenta o košarici izvora vlastitih sredstava, ali moramo tu preuzeti onu ideju o e, kerozenu. Kero... Mislim da se radi o porezu koji bi bio pravedan, u svakom slučaju pravedniji od onoga koji postoji na gorivo radnika i radnica kojima je automobil neophodan za odlazak na posao. S druge strane, ovaj posao mi se čini vrlo solidan i odražava visoke ambicije Europskog parlamenta. Hvala. Sada gospodin Zile. Ja bih također želio zahvaliti izvjestiteljima ECR u nekim stajalištima nema toliko čvrste ideje vezano uz e, vraćanje kamata i tako dalje. Mi smatramo da u svakom slučaju moramo e, paziti na to da e, zadržimo postojeći okvir. Ne želimo da imamo sad potpuno nova vlastita sredstva u novom VFO-u. Kad govorimo o prijedlogu komisije, zapravo Šarla Mišela od prošli tjedan, moramo prije svega razmišljati o procedurama u vijeću i razmišljati također i kompromisima sa vijećom. Jako je važno da građani moraju shvatiti zašto mi ne dajemo svoju suglasnost, suglasnost budući da postoje neke druge stvari koje su važnije. Mi smatramo da neke teme su i dugoročnije i ni u kojem slučaju ne smijemo zaboraviti na ovaj izazovni, ovo izazovno pitanje nadomještanja BFOA e, planom za oporavak u budućnosti. Hvala. Sad gospodin Papadimulis, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Smatram da je predsjednik Mišel shvatio poteškoće različitih država članica. Jako je važno da parlament vidi da su različiti klubovi povezani i također klubovi moraju surađivati. Charles Michel u pregovaračkoj kuti VFO-a, imamo tu znači 28 milijardi iz veljače, A moramo imati na umu da se radi o velikim sredstvima. Moramo imati na umu da se svi zajedno moramo boriti protiv rabata i zagovarati njihovo ukidanje, jer je to relikt iz prošlosti. Ako nemamo dovoljno vlastitih sredstava i otvorimo vrata za rabate, onda nećemo moći financirati jako važne projekte u okviru VFO-a i Europska Unija će biti onda pred dilemom ili e, snažno povećanje nacionalnih doprinosa ili smanjivanje važnih programa kao obzor 2020. godine, e, kohezijski fondi, neki projekti na području ozelenjivanja ili digitalizacije jednostavno neće moći biti provedeni u djelo. Europski parlament traži e, također i da njegova uloga kao zakonodavstva i su zakonodavca bude u potpunosti prihvaćena. Ne smijemo ni u kojem slučaju prihvatiti ucjenu država članica. Hvala. Gospodin Levadonski, Levandovski, zatražili ste riječ, ali molim vas jednu minutu imate na raspolaganju. Nije mi dovoljno e, tih je, ta jedna minuta, moram se usredotočiti na ono najvažnije. Ovdje imamo jako važnu temu vlastitih eh, sredstava. Samo E, PDV i e, porez na recikliranu e, plastiku. Znači tu imamo samo ta dva prijedloga, a s druge strane imamo znači isto tako i neke vrlo općenite izjave o na primjer taksi na prilagodbu digitalizacije i tako dalje. Potrebno nam je puno više od ovoga što je predloženo kako bismo otplatili fond za oporavak. Treba nam više od 10 milijardi kako bismo do 2027. otplatili ono što e, postoji kao cilj u okviru fonda za oporavak. Hvala. Gospodin e, Lurtru, izvolite, jedna minuta. Da. Kad govorimo o taksi za plastiku. Imali smo tu već jedan prijedlog o porezu za financijske transakcije. Bez, Brexit, e, bez obzira na Brexit, bez obzira na COVID i tako dalje, financijska tržišta i dalje vrlo dobro funkcioniranja. E, porez na e, financijske transakcije bi svake godine dao kao prihod 50 milijardi eura, znači 10 puta više od predloženog poreza na plastiku. Za dvije godine bismo mogli imati resurs koji nailazi na konsensu konsenzus kao čak i Poljska bi se s time složila. Ako imamo 50 milijardi svake godine, onda možemo nadoknaditi svake godine 20 milijardi, možemo vratiti 20 milijardi, a imat ćemo i dodatnih 30 milijardi za važne e, programe. Vi koji pregovarate u naše ime obavljate izuzetan posao, nam moramo poslati jako važnu e, poruku vezano uz ovaj porez na financijske transakcije. Evo, moramo u svakom slučaju u tom smjeru de, znači, e, cilja e, deblokiranja situacije. Sad gospođa iz komisije odgovor na pitanje gospođe Aje. Hvala gospodine predsjedniče. Razočarat ću gospođu je, ali ne mogu dati detalj namjera komisije. Mi pratimo i podržavamo pregovore u okviru OECD-a. Imamo prijedlog 2018. godine, jedan porez na kratki rok za E, digitalizaciju, a zatim imamo i predlog za dugi rok, na dugi rok. To je sve bilo blokirano u vijeću. Mi podržavamo u svakom slučaju globalno rješenje i nadamo se da ćemo imati finalizaciju tih rasprava prije kraja godine ili početkom 2021. godine i to će omogućiti komisiji da se osloni na e, konkluzije na za zaključke rasprava u okviru OECD-a i napredovati u tom smislu. Kad govorimo o brojkama o kojima govori gospođa e, A.J., Aje, znači to je 1,3 milijarde u svjetlu prijedloga iz 2018. godine. To može biti naravno uz uvjet da uzmemo u obzir i ono što se događa u OECD-u. Mi ćemo revidirati prijedloge i prilagoditi isto tako i perspektive prihoda u svjetlu e, cijele te procedure. Hvala gospođo. A e, sada se e, za zaključak ove rasprave vraćam izvjestiteljima gospodinu Fernandesu i gospođi Aje. Izvolite. Gospodin Fernandes. hvala. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni Posebno zahvaljujem Valeriji. Mi smo u našem radu uzeli u obzir komentare i zabrinutosti svih klubova, izvjestitelja e, u sjeni na sastancima izvjestitelja u sjeni. Mnogo toga je tehničko, ali moramo imati na umu sljedeće. Kad govorimo o vlastitim sredstvima, tu moramo imati jednoglasnost u vijeću, a nakon toga moramo imati ratifikaciju 41 nacionalnog parlamenta. A potrebno je da se cijeli taj postupak završi brzo. S druge strane, vlastita sredstva moraju biti dovoljno visoka kako bismo pokrili troškove kamata i amortizacije fonda za oporavak. Što sa obvezama? Tu moramo prije svega staviti plaćanja. A za preuzimanje obveza to mora biti riješeno u okviru VFO-a. U okviru uredbi o VFO-u mi tu imamo moć da ga potvrdimo ili ne. I u tom smislu možemo reći što mislimo i možemo također odrediti ove gornje granice za preuzimanje obveza. Naša nadležnost je i odobravanje VFOA. Rekli smo da ako ne budemo na stolu imali dobar prijedlog i ako se ne pronađe rješenje za vlastita sredstva, da jednostavno onda nećemo dati svoju privolu. Hvala. Hvala, gospođa je, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, vrlo kratko. Prije svega zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na uloženim amandmanima. Mi smo otvoreni za raspravu. Jako je važno da postignemo kompromis i uravnoteženi tekst. I moramo poslati poruku da je parlament jedinstven. U tom smislu vam stojimo na raspolaganju. Hvala, hvala gospođo Aje. Zahvaljujem e, svima na ovoj raspravi. Rokovi za amandman su produženi do 17.7. u 17 sati, zapravo u 12 sati. Evo, ostaje nam još minuta. Znači, prije nego što otvorimo glasovanje, moramo provjeriti kvorum. Oni koji su ovdje, molim vas da dignete ruku. A oni koji su s nama video linkom moraju dignuti ruku elektroničkim putem. Izgleda da je sve u redu. Onda pozivam sve članove da prisjetnu gumb. Mi sad prelazimo E, znači na glasanje vezano uz e, reviziju e, fonda o solidarnosti te također glasanje vezano uz zgrade. glasamo do 17 sati. Ovo je kraj našeg sastanka, a sutra počinjemo ponovno u 9 ujutro. Hvala i želim vam ugodnu večer.